na za zasjedanje Europskog parlamenta koje je prekinuto 19.4.2018. godine. Zapisnik sa te sjednice i tekstovi koji su usvojeni su svima podijeljeni, imali prigovora.